colleagues, we will start our Dragi kolege, započet ćemo sa stankom odbora FEM. Najprije moramo prilagoditi dnevni red. S obzirom da nema promjena, možemo smatrati dnevni red usvojenim. Danas neće biti obavijesti predsjedništva. Dakle, prelazimo na točku petu, usvajanje zapisnika 25. siječnja. Ukoliko nemate komentara, onda možemo smatrati dnevni red, e, pardon, zapisnik usvojenim. A sada prelazimo na točku šestu dnevnog reda, pilot projekti i pripremne radnje za proračun 2019. godinu, a izvjestitelj za ovaj pripremni projekt je Malin Bjork. Sada ćemo početi s razmjenom gledišta. Danas gospođu Marin Bjorg zamjenjuje Pimenta Lopez. Zahvaljujem. Evo, ona nije mogla doći zbog jedne nepredviđene situacije. Danas nije mogla biti ovdje s nama. I nije nam mogla predstaviti ove pilot projekte pred predstavnicima pred, članovima odbora. Zatražila je da dođem ja ovdje u njezino ime. Zatražila me također da vam i iznesem njezinu ispriku što nije mogla biti prisutna. Kao što znate, e, već od veći ranije primili ste 16 prijedloga tih pilot projekata koje treba odbora razmotriti kako bismo ih poslali na odbor za postupak i kako bismo ih uključili u proračunski postupak Europske eh, unije. Kolegica Malin je zahvalila na doprinosu koji ste dali i to u okviru nekoliko klubova zastupnika. Znači, ti projekti su eh, došli iz, eh, iz prijedloga nekoliko kolega i kolegica. Dakle, nemamo nekakvih daljnjih detaljnih objašnjenja i zato smatramo da možemo e, glasovati o njima bez ikakvih e, posebnih komentara. No, ipak, ako netko ima posebnih komentara, ja ću ih zabilježiti i onda ću ih prenijeti izvjestiteljici. Hvala. A sada otvaram raspravu vezano uz pilot projekte. Tko će biti prvi? If nobody uh, to uh, ako nitko ne želi govoriti, onda možemo nastaviti s glasovanjem. Please be ready for the vote. Molim vas, pripremite se za glasovanje. Imate li svoje glasačke kartice? Imate li svi glasačke kartice? Aha. Okay. I, it's not necessary to... Aha. Dobro, dakle, započet ćemo s glasanjem o pilot projektima i pripremnim radnjama za proračun za 2019. godinu. Pilot projekt prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite provjeru? Dobro. Molim elektroničko glasanje. Otvaram elektroničko glasanje. Satvaram glasanje. Usvaja se. Pilot projekt 2. Tko je za? Protiv? za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pilot projekt, dakle, PP treći, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sačekat ćemo gospodina Trabelu i gospodina Roku. Projekt četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Pilot projekt peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sedmi. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeru? Dobro. Otvorimo elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Pilot projekt osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Molim provjeru. Budimo ozbiljni. Dakle, pil projekt deveti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se deset deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? U sve se. Jedanesti. za, protiv, suzdržani. 12. Tko je za? Protiv, suzdržani. sve se. 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Pil projekt 14. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 15. Tko je za? Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Pilot projekt 16. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Najljepša hvala. Neće više biti glasanja danas, ali nastavljamo s redovnim sastankom odbora FEMME. agenda. Osma točka dnevnog reda, misija na 62. zasjedanje komisije o statusu žena u Njorku. Izvješće smatramo usvojenim ukoliko ne bude prigovora. Kolegi moramo sačekati trenutak e, jer čekamo izvjestitelja. Uh, colleagues, because we are waiting uh, uh, Mr. Daniela... Kolege, čekamo Daniela Vjotija koji je izvjestitelj za proračun. Koliko znam, doći u 11.30, tako da ćemo napraviti stanku od 10 minuta i nastaviti u 11.30. So, colleagues, kaltinju ava mi meet. kolege, nastavit ćemo sa sastankom. Dakle, deveta točka dnevnog reda. Opći proračun Europske unije za financijsko razdoblje 2019. godinu. Svi odjeljci. Izvjestitelj izvjestitelj za mišljenje je Malin Bjorg, a danas imamo razmjenu gledišta s gospodinom Danielom Viotijem, izvjestiteljem za proračune, a sada Dajem riječ gospodinu Viotiju, izvolite. Zahvaljujem svima. Zahvaljujem na pozivu na vaš odbor. Kao što znate, ja sam ovdje izvjestitelj za godišnji proračunski postupak za 2019. godinu za Europsku uniju. Ali sam za vaš odbor također i zainteresiran kao i supredsjedatelj skupine LGBT zajednice i zato gajem posebne simpatije za rad vašeg odbora. Uskoro ću se usredotočiti za neke od točaka o kojima bih htio raspraviti s vama ali prvo bih evo sada samo htio vrlo kratko proći kroz e, opći proračun, a to je najčešće tema koja baš nije posebno poznata u našem parlamentu po pitanju e, metode, znači određivanja proračuna. E, ja vam samo želim reći da to nije jednostavan posao, kao što znate, imamo jedan e, itekako e, statičan, blokirani proračun u kojem je vrlo teško kretati se iz e, jedne linije u drugu, znači trebate iskoristiti maštu kako biste stvoriti, stvorili dodatni novac, dakle treba vam i nekakva politička mašta. Istina je da je Europski parlament uvijek taj koji ima pozitivne namjere. A moja namjera je kao što se događalo i s kolegama i kolegicama u proteklim godinama koji su radili na tom izvješću, znači koji su radili moj posao koji ja radim ovdje, a to je da dobijemo što e, veći konsenzus, što čiti konsenzus e, u okviru Europskog parlamenta, ne samo tražeći konsenzus unutar političkih e, grupa, klubova, nego također tražeći konsenzus u obliku potpore različitih odbora. To sam vam sada e, rekao jer vam e, želim reći da moja namjera nije da završim ovdje e, u suradnji s odborima na rad ovog izvješća, nego ćemo nakon toga ući u onu toplu fazu razrade proračuna za iduću godinu. Ovo danas o čemu raspravljamo je zapravo rasprava bez proračuna jer još uvijek nemamo nacrt proračuna koji nam je predstavila Europska komisija. U ovom trenutku raspravljamo o smjernicama koje smo izglasali u ožiku. Ispričavam se zbog ovog kašlja. Dakle, već znate te smjernice koje smo izglasali u ožiku i također nakon toga ćemo razgovarati o pravom pravcu do proračuna kad dobijemo od komisije nacrt. U ovim smjernicama se ove godine pokušava naglasiti e, tema jednakih mogućnosti, također e, u eliminacije diskriminacije i htio sam se čedotočiti na neke teme koje mi je drago što vidim također i da su među prioritetima odbora FEM e, što se tiče proračunske politike. Ovdje posebice mislim na temu zapošljavanja, na temu ženskog poduzetništva i na temu pristupa financiranju. Kao što ste i vi ovdje uvjereni kao članovi ovog odbora da trebamo graditi znači jedno pravednije, ravnopravnije i time bogatije društvo, a smatramo da je naša dužnost da, da dosegnemo oporavak ekonomije i integraciju na našem kontinentu. Ja mislim da se moramo boriti u tom smislu i protiv diskriminacije, i također e, protiv e, diskriminacije na bazi spola. Moramo se boriti protiv e, e, homofobije, transfobije i tako dalje. Dakle, po pitanju vaših tema znam da postoje neke točke koje su od posebnog interesa za ovaj odbor a to je stvaranje odvojene proračunske linije za e, cilj DAFNE a to je povećanje resursa e, znači za ljudske resurse u okviru regija, također i pristup e, e, znači većem broju sredstava za žene migrantice i žene izbjeglice financiranje za žensku emancipaciju u vanjskim odnosima te integracija rodne perspektive u institucijama Europske unije. Evo već sam e, spomenuo također promicanje e, e, ženskog poduzetništva te dostupnost financiranju. To je jedna od jako važnih tema i Europska unija ima neke velike projekte koje financira, vidim, mislim na Kozme, na obzor 2020. odnosno na one velike projekte oko kojih se Europska unija angažirala kako bi postigla oporavak vlastite ekonomije. E sada bih ja, koliko god je to moguće, htio saslušati vaša mišljenja, vaše komentare i ja ću se zalagati u smjeru da sljedeći proračun bude zaista proračun unutar kojeg ćemo e, e, moći priznati e, sve naše građane Europske, u kojem će se moći prepoznati svi građani Europske unije, sve građanke i svi građani posebice koji su godinama bili objektima diskriminacije i o onima očitima i onima manje očitima u okviru europskog gospodarstva. Thank uh, uh. hvala, gospodine Joti. Sada predajem riječ uh, gospodinu Pimenta Lopez koji predstavlja gospođu Malin Bjork, koja je izvjestiteljica za mišljenje. Hvala. Evo već smo da sada e, Zapravo iz prošle točke, nakon prošle točke smo rekli, e, sam imao priliku ispričati iziteljicu koja je zbog nenadanih razloga morala e, otići. Ona se ispričava što nije mogla biti prisutna na sastanku kako bi izravno razgovarala s izvjestiteljem iz odbora za proračun. E, mišljenje znači, je poslano na prijevod, a nakon toga ćemo mi o njemu raspraviti, e, smo raspravili u njemu o tom mišljenju. Dakle, e, u tom izvješću se kaže, da mišljenju se kaže da su zapravo neravnopravnosti rastući problem u Europskoj uniji i da to može imati značajan učinak na zaštitu socijalnih prava, na pristup socijalnim uslugama i socijalnom statusu. I sve to sada zapravo moramo vidjeti kako kroz proračun možemo poboljšati e, status e, žena i e, zaštitu žena. Europska unija kaže se da bi se trebala posvetiti razvoju povećavajući sredstva, sredstva za zaštitu zdravlja, reproduktivnog zdravlja i za borbu protiv učinaka deficita te nedostatka financiranja za žensko poduzetništvo. Osim toga, i izvjestiteljica kaže da bi članovi morali koristiti sve e, e, iz e, Europskog socijalnog fonda kako bi se promicala ravnopravnost spolova kroz obrazovanje, kroz zdravstvene usluge i prvenstveno kroz službe za spolna, za znači seksualna prava i javne službe. Također, oni prioriteti odbora FAM su sljedeći, a to je korištenje rodno osviještenog proračuna, stvaranje specifičnog e, proračunskog plana kako bismo ojačali rodnu perspektivu u institucijama Europske unije, također dovoljno financiranja za institut za ravnopravnost spolova, jedna posebna proračunska linija za svaki specifičan cilj u okviru programa o pravima jednakosti i građanstvu, i također je bitno za izvjestiteljicu da e, se ta sredstva dodijele programima koje će zajamčiti ženama migrantima i izbjeglicama e, direktan pristup e, sustavima potpore i također onim programima za zaštitu žena od nasilja te također za zaštitu osoba pripadnika LGBT zajednice. E, zastupnica Bjork se nada da će moći surađivati sa predstavnicima odbora za proračun na izravan način, a također i ovdje u našem odboru sa izvjestiteljima u sjeni i sa svim kolegicama i kolegama kolegama koji će dati svoj doprinos u ovoj raspravi. Uh, uh, thank you very much. Uh, hvala gospodine Pimenta Lopez. Za sada dajem riječ izvjestima u sjeni. Monika Vana, izvolite, imate riječ. Najljepša hvala predsjedavajuća, hvala vama na uvodnim izlaganjima, osobito vama gospodine Vjoti što ste došli na sasnak odbora FEM danas. Kao što znate, zelene najvažnija stvar svake godine u proračunu i ovaj put višegodišnjem financijskom od, e, okviru je e, rodna ravnoteža, to nije nešto treba biti samo na papiru i to je jako frustrirajuće za nas ovdje u odboru FEM jer nema dovoljno toga što se događa, a zašto se zalažemo evo već godinama, a kao što rekao to je obveza Europske unije da koju treba Europska unija provesti i to je jedna od ključnih stvari kao što ste smo rekli, dakle, možemo podržati sve što ste rekli. Mogli bismo se osvrnuti na VFO. Treba nam eh, prijelaz u sustav eh, vlastih eh, resursa i Spomenula ste jako važne fondove e SF e, i druge i u tijeku je rasprava o ovome i trebalo bi kritizirati i EFSU, dakle Europski fond za strateška ulaganja, jer tamo nema skoro nikakvih e, programa za uključivanje rodne perspektive. Dakle, to su evo, dvije stavke uz ove koje ste vi spomenuli koje bi trebalo uključiti. Dakle, neovisna proračunska linija za DAFNE, na primjer, i povećanje sredstava za DAFNE, to je nešto tražimo svake godine. I drugi govornik je spomenuo smanjenje tog jaza koje je stvoren Dakle, nakon što je došlo do pravila globalne zabrane, to je, tu imamo veliki jaz koji treba e, popuniti i vidjeli smo u Njorku sada kada smo bili, Evropska unija ima ogromnu ulogu e, podrške i popunjavanja tog e, praznog prostora koji je ostao nakon promjene politike Sjednjih američkih država. Dakle, to je nešto bismo mogli napraviti. Hvala. Najviše hvala. Gospodin Pitićer, no je sjeni sid Hvala predsjedateljice. Ja želim na početku izraziti zahvalnost i također aplaudirati na poslu koju obavlja zastupnik Vioti. Znam da je to jako osjetljiva tema, na to nas je i on podsjetio. Riječ je o pitanjima koja, zapravo, to su osjetljiva pitanja koje postavlja naš odbor Ove smjernice koje ste nam predstavili, e, mi smo ih pregledali. mi od vas očekujemo jako važnu suradnju koja će zasigurno dovesti do konkretnih rezultata. Po nepitanju nekih točaka su se već javili drugi kolege u ime izvjestiteljice Bjork, odnosno kolega Lopez koji je naveo neke od prioriteta našeg odbora, a ja ću sada ponoviti. Dakle, imamo pitanje Dafnea koje su podsjetili kolege, na koje su podsjetili kolege koji su govorili prije mene. Kao što znate, Dafne je program koji je već postao i u prethodnim e, programima financiranjima. On ima jako važan cilj i ima jako važan cilj zato što je to sprečavanje e, i borba protiv obiteljskog nasilja, rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u javnosti, a također koje je povezano sa trgovinom ljudima. To je vezano uz višegodišnji financijski okvir uz 2014. E, godine, e, te je povezan sa programom o pravima jednakosti i građanstvu. Mi smo već rekli da bismo se trebali vratiti na proračunsku liniju koja će biti odvojena za nafte, ne samo da povećamo sredstva, nego da zaista damo prioritet tom programu programu kojeg smatramo da je od e, ključne važnosti. Govorilo se i o potrebi povećanja financijskih resursa za Europski institut za ravnopravnost spolova i to je još jedno važno pitanje te se spominjalo i pitanje važnosti zaštite zdravlja i reproduktivnog zdravlja. I za to nam trebaju sredstva, financijska sredstva, kako bismo se suočili sa tim e, izazovima Bitno je povećati sredstva za borbu protiv bilo kakve vrste nasilja i diskriminacije. Općenito možemo reći da nam treba više transverzalnosti u toj rodnoj perspektivi, pogotovo kada je riječ o strukturnim fondovima i fondovima za istraživanje. E, to bi trebao biti jedan od temeljnih elemenata, odnosno jedan od načina na koji bismo trebali gledati taj naš posao. I vi ste sami spomenuli na početku emancipaciju žena. To je nešto što se mora osigurati. Moramo raditi na njihovoj ekonomskoj emancipaciji i za to moramo povećati sredstva za zapošljavanje, zato što zapošljavanje, zaposlenje znači naravno neovisnost žene i također mislim da Fond za regionalni razvoj treba podržavati sva ulaganja koja su vezana uz e, znači skrb za djecu, uz skrb za e, starije osobe, uz institucionalnu strukturu. To su sva pitanja koja su vrlo često usko vezana uz svakodnevni život žene. Kada govorimo o fondovima za migracije, za sigurnost, za e, pomoć za razvoj, e, u tim situacijama rodna perspektiva i dalje ostaje jedno od e, temeljnih pitanja. Mi smo to već rekli i puno puta smo o tome raspravljali, a to je i pitanje posebne skrbi za žene tražiteljice azila. Vrlo često postoje različite e, razlike između žena tražiteljica azila i muškaraca koji traže azil. Žene su vrlo često izložene e, raznim, raznim oblicima iskorištavanja. Zato bi bilo važno usmjeriti pozornost i na to pitanje. Da zaključim, postoji jako puno tema po pitanju kojih tražimo posebnu pozornost. I nastaviti davati prioritet onim pitanjima koje se tiču žena, bi značilo omogućiti svima nama da natajmo korake prema naprijed. Po pitanju svih ovih tema, kolega Vrioti, e, nadamo se da će imati konkretnu suradnju i sigurna sam poznajući vaš rad i vaše osjetljivo za ta pitanja biti uspješna. Hvala. Najpša hvala gospođo A sada gospođa Zaborska ima riječ. Hvala, gospođo. Evo, želim zahvaliti izvjestitelju što je predstavio svoj pogled eh, na proračun. Često su kolege izvjestitelji, su izvjestitelji, odnosno izvjestitelji u Sjeni spominjali program DAFNE. Ja imam pitanje, dakle, kako je moguće da Europska komisija financira već treći ciklus programa DAFNE. Više od e, pola milijarde eura utrošeno je na ovaj program. A, evo, prije točno sat vremena imali smo raspravu u ovoj istoj prostoriji u Istanbulskoj konvenciji i tijekom rasprave spomenuto je kako nasilje spram žena i obiteljsko nasilje rastu. Ja vjerujem da financiranje programa DAFNE bi bilo lakše kada bismo evo mogli ocijeniti tri ciklusa financiranja programa DAFNE i da vidimo koje je rezultate ostvario program i zašto treba još dodatna sredstva mimo postojećih, jer samo traženje dodatnih sredstava bez ikakvog dokaza o valjanosti rada, bez studija, analiza je za mene dosta intrigantno. Dakle, ja vam neću davati nikakve savjete, ali bih zamolila izvjestitelja da li se može tražiti od Europske komisije da se procjeni više od 15 godina aktivnosti tog programa koji za cilj ima upravo okončanje nasilja sprem žena? Ich wollte mich eigentlich auch nicht zu Wort melden, aber Ihre Wortmeldung Evo, gospođa Neuhl, nisam se ni namjeravala javiti, ali želim se nadvezati na ovo što ste rekli. Mislim da bi bilo krivno, krivo sada dovoditi Dafne u pitanje ono što bi trebalo napraviti jeste postarati se da imamo europski proračun koji jasno za cilj ima promoviranje jednakosti, a u skladu sa vrijednostima Europske unije. Dakle, moramo se postarati da ne dobijemo samo sitniš. Dakle, veliki programi dobivaju većinu sredstava, a manji programi samo ono što preostane. Dakle, bilo bi dobro da se nastavi financirati ovaj projekt DAFNE, tim prije što je poznato državama članicama, jer uvijek treba puno vremena prije nego što je, države članice su upoznaju sa određenim programima. Ovaj je već poznat, dakle trebalo bi mu staviti na raspolaganje više sredstava, jer mi žene želimo evo, jednom ne dobiti samo mrvice, već veći dio proračuna. Jer ipak 51% stanovništva Europske unije su e, žene i treba vidjeti kako su proračunska sredstva dodijeljena, a znamo da je to jako nepravedno napravljeno. Tako da se slažem s prethodnom govornicom koja kaže da treba nastaviti s ovim i trebamo uložiti velika sredstva u program Dafne. Uh, Gospođa Zaborska želi dodati još nešto, izvolite. Najljepša hvala. Hvala kolegici Noihel na ovome što je rekla, jer ako, ako ste me dobro slušali, ja sam upravo išla u istom smjeru, kao i vi. Samo želim da imamo studiju koja će dokazati da su sredstva za Dafne učinkovito, efikasno iskorištena. To je sve što sam tražila dakle jednostavno da se potkrepi dokazima da su ta sredstva potrebna. Hvala. Hvala. A sada dajem eh, gospodinu Vjotiju riječ za zaključak. Zahvaljujem predsjedateljice. Daniela je ženski, ženski oblik imena Daniele, tako da što se mene tiče nema nikakvih problema ako ste me tako nazvali. Zahvaljujem vam na vašem doprinosu i zanimljivoj raspravi. Ja vjerujem da se po pitanju većine stvari, zapravo po pitanju svega, eh, ja se u potpunosti slažem s vama. Evo, i već sam to pokušao, da vam iskreno kažem, eh, eh, zapisati i ugraditi u ovo izvješće po pitanju E, tih e, smjernica, perspektiva koje smo i glasovali u ožegu. Neke su stvari specificirale kako kolega Pimenta koji je govorio u ime izvjestiteljice, tako je Monika Vana i htio bih evo također umiriti kolegice i kolege iz ovog odbora da ste dobro pokriveni u odboru za proračun, Imate kolegicu Pičerne i kolegicu Vala koje rade sa mnom u odboru za proračun, što znači da će to zaista biti izvješće koje će ugraditi ove stvari koje ste rekli. Što se tiče kolegice, eh, riječi kolegice Vane, kada govorimo o eh, financijskom okviru, naravno da ćemo surađivati u narednih nekoliko mjeseci. Ja sam uvjeren da će doći do snažne reforme, da ćemo imati eh, hrabar prijedlog od strane komisije, ne samo po pitanju količine, nego također i kvalitete odnosno ići će se na veću kvalitetu u idućem financijskom okviru i neće se zaboraviti ta jako važna tema koju ste vi, e, koju ste vi spomenuli. Dakle, Činjenica je da nama treba sve više resursa i nama treba sposobnost Evropske unije na, znači, na zajedničkoj razini da nadoknadimo financijske resurse za vlastite programe, projekte i politike e, i to više od onoga što smo u stanju napraviti danas. Što se tiče e, drugih komentara, ovdje posebice prvenstveno mislim na komentar kolegice Pičerno, kolegice Dobrovske, Marije Nojkel. Dakle, svi su ti komentari, ako si to smijem dopustiti tako reći, dakle su usmjereni više na političku točku, a ne isključivo znači, pitanje kvantitete. Ovdje ste pokušavali naglasiti važnost E, i gledajući općenito svi ste rekli istu stvar, dakle političku važnost određenog programa koji bi se trebao financirati bez obzira na brojke koje on proizvodi, bez obzira na rezultate koje donosi, zato što je to, taj Dafne je postao program simbol u borbi protiv diskriminacije, u borbi protiv nasilja nad ženama i zato smatramo da bi ga trebalo posebno naglasiti. E, znamo da vrlo često je Europski parlament ima vrlo snažan e, stav, htjeli smo zaštititi naše građane, građane i nismo se dali zastrašiti zbog brojke na koje nam je ukazivala komisija. Želimo stati u obranu naših građana. Mi smatramo da bi ta podrška trebala biti i u političkom smislu iskazana. Evo još zadnja stvar na koju se želim usredotočiti, a to sam već rekao i u tom izvješću, a koja mi je posebno draga kao Italijanu, a to je E, istraživanje koje vi provodite. Dakle, pazite kada je riječ o tim specifičnim e, financiranjima e, za žene, izbjeglice i žene tražiteljice azila. Ja dolazim iz Italije, kao i kolegica Pičerno, i znate da trenutno u da smo na prvoj liniji bojišnice, da osobno proživljavamo sve te opasnosti i rizike žena koje dolaze u našu zemlju, na naš kontinent, znači sve opasnosti s kojima se one suočavaju ne samo nakon što na tom putovanju, nego i nakon što e, stignu u našu zemlju. Na mom teritoriju, na nekakvih 20 milja od moje kuće, dogodio se jedan slučaj e, nestajanja žena koje smo počeli e, istraživati. Dakle, to u centrima za prvi prihvat dolazi do nestanka žena. Nema ih više. Nakon nekoliko mjeseci više ne znamo gdje su one i to je vrlo ozbiljan fenomen i pokazuje nam koliko pažnje Evropska unija treba usmjeriti na taj problem, a ja ću se sigurno oko toga angažirati. Zahvaljujem vam na današnjem doprinosu. Zahvaljujem vam na vašim eh, doprinosima koje ćete mi poslati u obliku mišljenja i e, evo odmah vam kažem da ćemo imati otvoren, izravan i e, stalan e, kanal komunikacije između ova dva odbora sve dok proračun ne bude usvojen. Hvala vam gospodine Vjoti na predstavljanju ključnih prioriteta parlamenta za naredno razdoblje za proračun sljedeće godine. Sigurno sam da nećete zaboraviti prijedlog odbora FEM i u svakom slučaju želim vam e, puno uspjeha na pripremi proračuna za iduću godinu. Hvala još jednom. Uh, colleagues, now Dragi kolege, prelazimo na desetu točku dnevnog reda o mjerama za sprječavanje mobinga i seksualnog izomiravanja na poslu i javnim, na javnim mjestima. Za ovu je temu izvjestiteljica gospođa Pina Pičerno kojoj ću sada e, dati riječ. Hvala lijepa, puno hvala predsjednice. Dakle, govorimo o razradama strategije kako bismo se borili protiv e, uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja žena na e, javnim mjestima, u javnim prostorima. Puno puta smo imali prilike na ovom odboru govoriti o ovoj temi. Budući da podaci kojima raspolažemo kako nacionalno, tako i europskoj razini e, ukazuju da se radi o zabrinjavajućem fenomenu. Trebamo imati s jedne strane strategije prevencije, ali isto tako borbe protiv toga koje trebaju biti primjerene. E, situacije se kroz vrijeme mijenjaju, situacije o tome na koji način se ljude uznemirava. E, ovdje mi pada na pamet ovaj pokret Me Too koji nam je pomogao da definiramo e, što sve znači uznemiravanje. Iz tog razloga upravo e, sada e, možemo stavite na raspolaganje u ovom času različite resurse kako bismo se u ovom času mogli dakle, nositi s tako e, značajnim e, i složenim problemom. Jer Uznemiravanja sada dolaze i na nekim novim područjima, primjerice vezano za pitanje novih tehnologija. O tome ćemo sasvim sigurno morati govoriti, a radi se o ozbiljnim i vrlo konkretnim problemima. Nasilje ima vrlo davne korijene, međutim sada ima nove, nikada ranije viđene forme e, koje nameću dakle nama da se protiv njih borimo na nove načine. Moramo i u tom smislu biti inovativni. E, statistički podaci pokazuju da je više od 50% žena bilo žrtve različitih vrsta uznemiravanja u Europi. I to na svim mogućim mjestima i u svim mogućim situacijama. Nažalost, nema mjesta gdje bi žena mogla reći da će tamo biti sigurne. Čak ni unutar e, vlastita četiri zuda to nije tako. I ovdje smo više puta smo raspravljali o tim temama. Dakle, čak koji puta vlastita četiri zida postanju klopke iz koje je teško pobjeći. Znamo koliko je teško biti e, žena u javnosti i satim e, zatim e, na ulici, u kinu ili bilo gdje drugdje gdje niste u nekom privatnom prostoru. U nekim mjestima na svijetu e, e, znamo da do ovakvih situacija e, se nije još počelo rješavati. Drugdje se s time počelo rješavati i u nekim dijelovima gdje svijeta gdje su žene sada i na važnim dužnostima, ali tamo uznemiravanje ima upravo svrhu diskriminacije i dominacije i kao takve kao takve moramo pristupiti. Ovakve e, oblici nasilja nisu nešto što se vidi samo u patriarhalnom svijetu. To je zapravo i novi oblik suprostavljanja e, ženskoj emancipaciji. E, puno toga je rečeno e, kako bi se osudile ovakve vrste nasilja, ali u ovo vrijeme sasvim sigurno tu postoji i socijalna definicija onoga što smatramo uznemiravanjem i zloslavanjem. Međutim, ta definicija još uvijek nije pravna definicija i mislim da je to ono najvažnije što moramo naglasiti. Moramo dakle puno toga napraviti, čak i sa socijalnog stanovišta, naročito u posljednjih nekoliko mjeseci, zahvaljujući pokretu mi tu se i puno više počelo razmišljati o tome što sve predstavlja uznemiravanje. Međutim, još uvijek nismo dobili pravnu definiciju toga. Dakle, ne osuđivati ovakvu vrstu ponašanja znači da se još jednom obezvređuju žene kao takve. I znači da se ne prihvaća da su u osnovi žene i muškarci jednaki jer e, se e, ovakve e, ponašanja, protiv takvih ponašanja treba boriti iznad svega s kulturnog stajališta. Treba iskorijeniti lažne stereotipe koji su štetni. Čak i ovdje u vijećnici sjećam se točno u svakom slučaju u vječnici, ne znam je li bilo u Strasburu ili Briselu. E, sjećate se, dragi kolege, dragi kolegice, da smo morali slušati neprihvatljive riječi o tome kako je žena inferiorna. I iz takvih stajališta proizlaze male ili velike diskriminacije kojima smo svjedoci svakoga dana ali e, e, mi ne smijemo ovdje zapravo zanemariti sve što iz toga proizlazi i što je štetno za dostojanstvo žene. U tom smislu ključnu ulogu igra obrazovanje koji se s tim problemom treba nositi u svim fazama našeg javnog života. Od dječjeg vrtića, preko škole, sveučilišta do radnih mjesta. I prvo što treba naći kako proizlazi iz studije parlamenta jest samu definiciju tih fenomena jer ne postoji za sada jedinstvena homogena definicija čak niti na europskoj razini gdje bi se moglo uspoređivati kako izgleda taj fenomen. Treba dakle imati sveobuhvatnu definiciju e, koju možemo i uspostaviti za naj teže e, dijela te vrste, ali postoji velika razlika kod onih manjih da se gleda što neki smatraju prihvatljivim, a drugima ne. A čak i ovo zlostavljanje, ovaj bullying na radnom mjestu, tu bismo isto trebali imati definiciju u e, E, na europskoj razini. I isto tako treba vidjeti što se događa na različitim javnim mjestima. Treba vidjeti što je to javni prostor. Mi smatramo da treba uključiti sve što nije vlastita kuća. Dakle, treba e, vidjeti e, i ona mjesta gdje se djeluje bez puno kontrole kao što su društvene mreže, internet. I vidimo da se e, kroz medije također često širi e, načini govora koji zapravo moramo definirati kao e, uznemiravanje uznemiravanje seksualno uznemiravanje i putem e, Facebooka, Twittera i različitih aplikacija vezanih za slanje poruka. E, vidi se da su takve stvari prouzrokovale e, katastrofalne posljedice za živote žena. Neke su se zbog toga izvršile samoubojstvo, neke su bili prisiljeni promijeniti identitet, promijeniti ime. Ne ako se ne budemo pozabavili e, tim aspektima, onda ćemo e, prepustiti sucima da rješavaju svaki slučaj pojedinačno. A mislim da to je to nedopustivo jer bi žene bile još više same i više prepuštene same sebi nego li što su to sada. U samoj Europi pristup tome je vrlo malo ujednačen. I baš kao što je po pitanju nasilja u obitelji se nešto učinilo i došlo je definicije putem instrumenta koji je Istanbulska konvencija, mislim da se treba tako što iznaći e, neki međunarodni instrument koji bi bio paralela tome koji bi se odnosio na e, seksualno uznemiravanje i nasilje nad ženama na javnim mjestima jer samo budemo li imali pravnu, e, zakonsku definiciju toga, moći ćemo se boriti protiv toga. Moramo pogledati što postoji u nacionalnom zakonodavstvu, shvatiti koje dobre prakse tu postoje i na osnovu toga imati obvezne mjere kojima će se spriječiti da dođe, a nakon toga i boriti se protiv uznemiravanja žena na javnim mjestima. Dakle, s jedne strane ovdje govorimo prevenciji, s druge strane tu je represija. I treba, dakle, e, od toga učiniti prioritet ne samo na našem odboru to bi trebao biti prioritet i za cijelu EU. uniju. Hvala lijepa gospođi Pičerno. Dala bih sada riječ izvjestiteljima u sjeni. Najprije gospođa Ana Zaborska je u ime Europske pučke stranke. Hvala lijepa. E, predsjednice, zahvaljujem izvjestiteljici na uvodnim primjedbama. E, vjerujem da se svi mi ovdje slažemo da seksualno uznemiravanje i mobbing predstavljaju ozbiljan problem, e, problem koji se ne smije zanemariti. Naš e, odbor želi dakle napisati to izvješće što samo pokazuje da smo mi svjesni tog problema i da nam je stalo da na tome radimo. Iznenačuje će da čak i u današnjem društvu, u Europskoj uniji, što je znači jedno razvijeno društvo, ekonomski napredno društvo, Dakle, čak i tu se danas e, moramo nositi sa ovakvim negativnim fenomenima e, koji narušavaju dostojanstva e, muškaraca i žena. Mislim da je ovo apsolutno u suprotnosti ljudskog dostojanstva. Ljudsko dostojanstvo je, je u svim temeljnim vrijednostima i e, svim instrumentima koje, na koje se poziva Europska unija. Prati se o problemu koji se odnosi na cijelo društvo. Pitam se zašto se sada o tome više govori? Je li razlog tomu što sada žrtve više o tome govore. Bili su ranije žrtve mobinga i seksualnog uznemiravanja, osobe koje su to nekako prikrivali. Možda je to jedan razlog, dakle da one više govore, a s druge strane možda je e, to i zato što društvo sada ima više sluha za takve probleme. Seksualno uznemiravanje i mobbing nisu e, prirodan dio ponašanja u društvu. Moramo nešto napraviti protiv toga. Radi se naime o obliku nasilja e, koji se nanosi žrtvi. E, pozvala bih se ovdje i na studiju koja je napisana i možemo se pitati što da učinimo kako E, mobbing i seksualno uznemiravanje se smanji i da u konačnici sasvim nestane. Zahvaljujem izvjestiteljici na tome što je dala primjere dakle metoda i instrumenata na o tome kako se to može postići. Jer e, Moramo dakle obavještavati i prijavljivati takva djela, ali treba ići korak dalje. Naime, da žrtva koja prijavi mobbing ili seksualno uznemiravanje dobije podršku društva, moralnu podršku, psihološku potporu, ali i pravnu potporu. Ne budemo li u mogućnosti zajamčiti pravnu zaštitu, i e, pravnu zaštitu koju će dati država, bojim se da ćemo ostati bespomoćni. U onim zemljama gdje ima diskriminacije na radnom mjestu, gdje postoji veliki jaz e, i razlika u plaćama, kada dođe do toga da se može prijaviti takvo ponašanje i ako to e, država podržava, onda e, se onda ima rezultata jer e, oni da se ljudi neće upustiti u takvo nešto jer mnogi neće to prijaviti ako ih se na kraju njihov stajalište ne uvaži i još moraju platiti sudske troškove. Ako vidimo e, koliko su ovi problemi rasprostranjeni sada na radnom mjestu i usporedimo situaciju sada sa situacijom koja je postala 2015. ili pak 2010. godine kada zemlje e, zapadne Europe, rekla bih možda one e, e, stare zemlje članice, ne želim ih tako nazvati, ili pak nove zemlje članice, gledam situaciju, na primjer, u Bugarskoj s jedne strane ili pak Francuskoj, Italiji, Italija možda izuzeće. Dakle, ako usporedimo zemlje zapadne Europe sa zemljama središnje i istočne Europe, ne mislim e, da su e, u jednom dijelu Europe da ima manje takvih slučajeva nego li u drugima. Ali e, možda se više toleriraju možda neka vrsta i uznemiravanja se na, u nekim dijelovima Europe ne smatra toliko uznemiravanjem. Evo, zato e, tako ja tumačim e, činjenicu da ima više e, slučajeva zlostavljanja u zapadnoj Europi nego li u istočnoj. Ovaj odbor se bavi pravima žena i ravnopravnosti među spolovima, ali ako netko ima informacije o tome da su zlostavljani muškarci, e, u studiji to možda stoji, ja e, nisam na to naišla, ali u svakom slučaju vidi se da su žene puno više žrtve ovakvog ponašanja, no moramo biti svjesni činjenice da i muškarci mogu e, biti i e, žrtve, odnosno jesu žrtve mobinga ili pak seksualnog uznemiravanja. E, mi iz Europske pučke stranke puno ćemo raditi na pripremi ovih stvari. Hvala. Hvala, gospođo Zaborska. sada ću dati riječ stručnjakinji, profesorci Helgi Holu, koja će predstaviti dakle, studiju komisije od odjela našeg istraživačkog odjela o e, ustavnim pitanjima i građanskim pravima. Izvolite. Hvala na ovome ovoj mogućnosti. Ono što bih htio reći u uvodu jeste da je polje ovog izvješća dosta široko, dakle tiče se raznih stvari, dakle zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radnom e, mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u Europskoj uniji. Time ću se baviti zasebno, ali želim reći u ovom izvješću da su oni međusobno povezani. Dakle, ono što se dešava na jednom mjestu utječe i na ono što se dešava i na drugim mjestima. Dakle, dopustite još da kažem još jednu stvar. Donekle mi je čudno što sam ja kao stari gospodin zadužen e, da predstavim e, ovaj e, rad. Možda bilo bolje da to mlađa dama predstavi, no eto ipak. Evo, primit ću se posla.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 prvi slajd da odredimo cilj studije. Dakle, e, to je cilj da se stavi na raspolaganje široki pregled situacije i da se pozabavimo širokom javnom raspravom i da odredimo e, snagu i, slabosti u ovoj ključnoj raspravi. Za kraj željeli smo vidjeti koje su ključne mjere koje se mogu poduzeti Dakle, prvo područje kojim se želim pozabaviti jeste konceptualno razjašnjenje. Dakle, u međunarodnim pojmovima rasprava onome što predstavlja bullying ili mobbing ili e, zlostavljanje ili kako god se to zvalo u različitim europskim zemljama. I, tako da se evo to spojilo zadnjih godina i sve više se spaja i sada ima dosta sloge od toga. Da dakle, kada govorimo o bulingu, to je ponavljano i dugo izlaganje neželjenom negativnom ponašanju protiv kojeg se žrtve ne uspijevaju lako osloboditi. Dakle, drugim riječima, to je nešto što se e, dešava često, dugo i postoji neravnoteža u mo, e, moći između žrtve i počinitelja. A kada govorimo o seksualnom uznemiravanju, evo imamo definiciju Europske unije koja kaže da se tu radi o neželjenom verbalnom, neverbalnom i e, fizičkom ponašanju seksualne prirode koje se događa sa ciljem e, povrede digniteta osobe, osobito kada stvara e, hostilno, degradirajuće, ponižavajuće okruženje. Dakle, postoji jasna sloga oko tumačenja seksualnog uznemiravanja, jer ovdje se radi o ozbiljnim stvarima, ovdje se govori o seksualnim napadima. Dakle, to je manje, e, to je ozbiljnije e, od onoga što se zove seksizam i slično. I tu je e, hashtag MeToo imao važnu ulogu da se ponovno odrade jasni okviri. Vraću se, osvrnut ću se kasnije na raspravu o mitu. Ono što bismo preporučili jest da se razvije i primjeni široka definicija bulinga i e, uznemiravanja, zlostavljanja u Europskoj uniji. Jako je važno također kada se govori o seksualnom uznemiravanju da se više sluša žene, da se bolje shvati njihovo iskustvo što je to seksualno uznemiravanje, kako one to proživljavaju. I to treba koristiti kako bi se uspostavilo normativne standarde o tome što je seksualno uznemiravanje i treba vidjeti gdje se postavljaju granice međe između onoga što je prihvatljivo i onog što nije prihvatljivo ponašanje. A za to moramo imati bolje kalibriranu terminologiju kada govorimo o manjim prekršajima. Dakle, ne možemo ih sve ubaciti e, u isto i reći da se u svakoj situaciji radi o seksualnom uznemiravanju. Dakle, bilo bi dobro da ljudi mogu e, osvijestiti različite razine tog fenomena. A kada govorimo o prevalenciji e, bulinga, odnosno uznemiravanja i zlostavljanja. Ovdje imamo situaciju, prikaz Europske fundacije, odnosno ankete u uvjetima rada u nekoliko u svim državama članicama Europske unije. Kao što vidite imamo ovdje referentnu vrijednost za 2010. i 2015. godinu i u većini slučajeva postoji dolazi do povećanja prevalencije. Evo, nećemo proći kroz sve ove brojke, ali ono što želim reći, ono što su izvjestitelji ovdje naglasili, kada gledamo europske zemlje vidimo puno više brojke u sjevernim i zapadnim europskim zemljama, a puno niža slabe prevalencija u istočnoj Europi. To ću komentirati. Najprije, kada se radi o, seksualnom, e, o uznemiravanju na radnom mjestu, izlostavljanju na radnom mjestu, otprilike 5 do 10% radne snage u Europskoj uniji e, izloženo je e, zlostavljanju na radnom mjestu. Što se tiče seksualnog uznemiravanja, nekim slučajevima jako su niske brojke, 1 do 2%, a ono što smo vidjeli zadnjih godina, osobito sada sa fenomenom MeToo i drugima, vidimo da su te brojke puno više i da su te brojke znatno E, podcijenjen. Dakle, trebali bismo imati bolje studije o tome. glede većeg, e, već prevalencije u sjevernoj i zapadnoj Europi, to je vjerojatno samo pitanje osvještenosti, kao što je izvjestitelj to rekao, po tu je pitanje tolerantnosti i osvještenosti. Dakle, nema nikakva razloga da bude e, manje manje zlostavljanje u istočnoevropskim zemljama. I neke su to studije i potkrijepile. Također želim reći da je zanimljivo primijetiti da se seksualno uznemiravanje e, e, pojavljuje kao veliki fenomen e, u nekim zemljama kao što je Švedska gdje postoji velika osjećanost. Dakle, to ne znači dakle da će automatski cijelo društvo pratiti svoje svoju elitu. Seksualno uznemiravanje osobito je problem za žene, naravno, i još više za mlade žene, no isto tako treba ukazati na činjenicu da su studije tu i druge, usporedi prethodnim godinama, e, tu se moglo vidjeti da je veći broj muškaraca nego ranije e, izložen ovom problemu. E, govoreći o metama, da, mladi osobe s invaliditetom, lezbijke, e, gej muškarci, biseksualci su prekomjerno zastupljeni među onima, među onima koji su prijavljivali e, izloženost e, ovom fenomenu. Što prethodi, dakle, seksualnom uznemiravanju i izlostavljanju na radnom mjestu? Treba vidjeti kako su, koji su to faktori u radnom okruženju. Dakle, pitanje hijerarhije, leadershipa. No, ima i laissez dakle, abdiciranje, nepreuzimanje odgovornosti i na radnom mjestu, dakle, puštanje, puštaju se stvari da se događaju. Kada šefovi dobro obavljaju svoj posao, onda mogu biti puno učinkovitiji e, da se smanje takvi, e, takvi problemi. To je isto tako i slučaj kada govorimo o seksualnom iznimiravanju, to je pitanje zloporabe ovlasti. To je prva stvar koja nam pada na pamet. Mi tu je doista pokrenulo tu temu Ovdje se ne radi dakle o seksualnoj gratifikaciji ili seksualnoj poždi, već prvenstveno o zloporabi moći i ovlasti. No, jer uvijek imamo neravnotežu moći između počinitelja i žrtve. No, moramo znati da je tolerantnost prema tom seksualnom uznemiravanju veliki problem i Dakle, trebamo sagledati sve faktore koji su tu i normalizacija takvih e, postupaka je najveći problem. Što se tiče posljedica zlostavljanja seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, jasno je da se ovdje radi o jako ozbiljnom problemu. Dakle, što se tiče zlostavljanja na radnom mjestu, tu su socijalni problemi, to ima velike posljedice na zdravlje ljudi, imamo ogromne e, dokaze u zadnjih 20-25 godina istraživačkog rada, dakle usporedbi s drugim e, problema na koje ljudi susreću s poslom, ovo može biti uspoređeno sa ptsd em dakle ne tiče se samo njihove dobrobiti, već i funkcioniranja organizacije, života, napredovanja, karijere. Dakle, osobna otpornost može biti kao neki amortizer za takvo ponašanje, dakle, ublažiti. Ali kada su ljudi stalno izloženi tome, onda više taj, taj, taj taj amortizer ne funkcionira. Ljudi jako često ukazuju na činjenicu da su neke osobe otpornije od drugih, neke ranjivije, da, ali sve u svemu, ako pritisak i izloženost e, budu e, istrani, onda će svi pokleknuti pod tim pristiskom. Nitko ne može izdržati toliki pritisak bez ikakvih posljedica. Također je važno naglasiti i troškove koje to može predstavljati za društvo, za poduzeće. Dakle, to se tiče i zlostavljanja na radnom mjestu i seksualnog izmiravanja na radnom mjestu i to ima jako veliki utjecaj na učinkovitost e, na radu i e, uzimanje bolovanja, na primjer. Evo, dokazano je da su ljudi išli na posao, iako bi bilo bolje da su ostali doma i pokušali se oporaviti, ali htjeli su pokazati i dokazati da su dobri, predani i odani e, radnici i onda bi otišli na posao, ali to nije utjecalo samo na njihovu učinkovitost, već i na učinkovitost, profesionalnu učinkovitost i njihovih kolega. Dakle, to kad se sagleda na taj e, široki, širi način, onda to treba imati na umu i to je, e, evo, to je jedna od motivacija da se probude i poslodavci i poduzmu nešto po tom pitanju. Dakle, evo, što se tiče ostalih preporuka u ovom području, želio bih reći da je potrebno više znanstvenih, e, jakih, e, pouzdanih studija koje mogu dokazati i pokazati koje su brojke, na koga utječu ti fenomeni, koje su posljedice. I to nam nije potrebno samo za Sjevernu Europu, već za cijelu Europsku uniju. Treba također napraviti dodane studije E, da se vidi koje su iskustva muškaraca, dakle koja je razlika u iskustvima muškaraca i žena. Isto treba istraživati istovremenost e, izlastavljanja i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Evo, na primjer, e, postoje neki sektori gdje žene nisu e, bile zastupljene, e, kao što je, na primjer, poslovi gdje se nose uniforme poput vatrogasaca, policijskog rada i tu su žene uveliko izložene zlostavljanju. Isto tako trebamo vidjeti kako je proučiti i te zaštićene skupine, vidjeti kako mladi ljudi, ljudi iz E, etničkih e, manjina, kako LGBT osobe i osobe s invaliditetom, kako oni doživljavaju seksualno uznemiravanje i zlostavljanje jer oni su u statistikama prekomjerno zastupljeni kao žrtve. Kada prelazimo na javni prostor, onda kada se govori o zlostavljanju i seksualnom nasilju spram žena, uvijek zamišlja da se, da je to nešto se dešava na mračnim, e, nepristupačnim mjestima, ali studije su sada pokazale da se to dešava na javnim mjestima u nazočnosti brojnih drugih osoba. Dakle, to jasno ukazuje na činjenicu da se moraju neke stvari promijeniti. Isto tako, seksualno uznemiravanje na javnom mjestu je puno um, rasprostranjenije od bilo kojeg drugog vida uh, zlostavljanja. I prema jednoj uh, studiji FRA iz 2015. godine ukazuje se da 20%, dakle svaka peta žena je bila uznemiravana, seksualno uznemiravana. Poput onoga što smo ranije spominjalo, tu ovdje je problem pitanje normalizacije, dakle navikavanja na taj fenomen. Ljudi imaju dojam da je to e, sve prisutno, da se ovdje događa i da se ništa ne može učiniti protiv toga. Isto tako treba povezati seksualno uznemiravanje s nekim drugim područjima. Dakle, treba jasno biti da manji prekršaj mogu izazvati veće. Dakle, ovi manji prekršaj poput mizoginije ili sličnoga izazivaju kasnije i teže prekršaje. Tu je isto tako i kultura jako važno. Imamo neke kulture koje veličaju muževnost, to se vidi u istočnoj Europi. Ne želim reći da je to na jedin, jedino mjesto, ali tamo je to, tamo se to radi otvorenije, onda e, javno se komentiraju žene, djevojke, njihovo djevanje i tako dalje. I to je isto problem im se treba pozabaviti. Ali Seksualno zlostavljanje i uznemiravanje na javnim mjestima često je povezano uz e, e, veliku, konzumaciju alkohola. Jer e, ljudi u barovima, klubovima vjeruju da im je dopušteno da se ponaša na određen način. Tamo dolazi češće do seksualnog zlostavljanja. Dakle, potrebno je pokrenuti javnu raspravu o normalizaciji seksualnog uznemiravanja dakle i u barovima i u klubovima. Dakle, evo, na temelju razgovora s mladima znamo da ima puno seksualnog uznemiravanja na takvim mjestima i brojne žene su rekle da se ne može ništa protiv toga napraviti. To je jednostavno način na koji se ponašaju mladići i muškarci kada se napiju. Isto tako žene koje rade na tim mjestima ne žele govoriti o tome, a e, to bi trebalo jednostavno e, reći na javnom mjestu. Isto tako treba dovesti u pitanje to što si muškarci daju pravo e, gnjaviti, maltretirati žene i tražiti od njih e, e, seksualni odnos je nešto što je neprihvatljivo. Jednostavno način ponašanja treba biti promijenjen i moramo imati holistički pristup kako bismo pristupili ovome svemu. Dakle, treba vidjeti koje su vrijednosti kulture i društva, kako su strukturirane, kako bi se promoviralo nejednakost i nasilje e, prema ženama. I treba vidjeti kako se do toga, kako do toga dolazi e, na raznim mjestima, dakle i u obitelji, ali i na javnim mjestima i na radnom mjestu, dakle u svim tim mjestima sve to treba objediniti, ne govoriti isključivo zasebno o nasilju na jednom, drugom ili trećem mjestu. Što se tiče političkog svijeta, je to mi tu pokret e, je privukao pozornost toga. Tu vidimo da su mizoginija i maltretiranje široko rasprostranjene u političkom svijetu gdje e, postoji kultura političkog novačenja, pokroviteljstva i vrši se pritisak e, kako bi netko bio ušutkan i ostao lojalan. Dakle, drugim riječima, ukoliko želim napredovati u svojoj političkoj karijeri, trebam čutati. I u nekim slučajevima ljudi ne žele nanijeti štetu svojom političkom pokretu, prečutat će neke stvari umjesto da ih javno iznesu. To se često tiče žena koje su žrtve takvih situacija. Dakle, to je nešto se ne dovodi u pitanje i to e, lideri ne dovode u pitanje. Znamo koliko su političari puta e, se provoktor na uši, odnosno izvukli od optužbi e, za e, seksualno uznemiravanje. I to je sada izloženo na svjetlu dana, zahvaljujući pokretu tu. I to je, tu imamo dakle političke lidere, evo u skandinavskim zemljama su morali odstupiti svojih položaja. I na kraju uvijek ljudi kažu da, znamo zato, znali smo to već godinama. Ali da, ljudi su to znali, ali nisu ništa poduzimali. I Često imamo situaciju kada i sami političari bivaju žrtve zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja od e, ljudi iz javnosti. Evo, vidjeli smo e, užasne napade preko medija koje možemo postovjetiti sa e, maltretiranjem. Ali te zloporabe mogu negativno utjecati na novačenje, odnosno zapošljavanje žena. Dakle, u svakom slučaju što je preporuka, treba postojati određena tolerantnost e, za civilizirane rasprave, ali mislim da neki političari krivo tumače stvari. Dakle, oni misle da prijeteći govor je dio političkog diskursa, ali ne može se na takav način postupati, na primjer, sa svojim osobljem. To se vidi u diljem Evropske unije, pa i u evropskim institucijama, no političari imaju mogućnost koristiti razne resurse i mora postojati određena gornja granica glede onoga što je prihvatljivo. Naravno, istovremeno, ako se nekoga izdvoji i koristi govor mržnje kako bi se e, napadao nekoga, to ne može isto tako biti prihvaćeno. Dakle, mora se naći prava ravnoteža između žustre rasprave, ali civilizirane i onoga što nije prihvatljivo. Dakle, kako se nositi sa zlostavljanjem i seksualnim uznemiravanjem? Najprije se osvrnimo na radno mjesto. Dakle, Europska, u europskim uredbama, posao europske uredbe koje upućuju jasne poruke, ali to je rudimentarno samo. Ako pogledamo zakonodavstvo različitim zemljama, ne postoji jasan put da se pravno zaštiti od e, zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja i Često se to narazi u nekim e, uredbama o diskriminaciji, o sigurnosti, nekim trećim, no iako te uredbe pružaju važan legitimitet i ukazuju na ozbiljnost stvari, moramo jasno reći da je učinkovitost tih mjera jako nesigurna u brojnim zemljama i to se treba bolje analizirati. Imamo sada jedan novi okvir stvari nije nov, već ima već 10 godina i to se zove e, okvirni sporazum e, za e, nasilje i zlostavljanje na radnom mjestu koji je usvojen 2007. godine i mi smo koristili to taj okvirni sporazum. On je ispregovaran od strane socijalnih partnera u Europi, dakle to su poslodavci i sindikati da sindikati radnika i poslodavaca i oni su iznjedrili jako dobar sporazum koji je uveden i potpisan u čitavom nizu država članica, no nažalost još uvijek mnogi ne znaju za njih. i to je velika šteta. Brojni poslodavci uvodili su politike gdje se izrađuju standardi ponašanja i pružaju mogućnost da se prijavljuju e, slučajevi seksualnog zlostavljanja, i općenito zlostavljanja, no učinkovitost tih mjera je doista upitna tim prije što je predanost od strane uprave da se provode sve te mjere često nedostatna. Što se tiče preporuka, mi naravno želimo naglasiti značaj ovog okvirnog sporazuma no zaposlenici tamo gdje nema sindikata ne mogu dobiti pomoć. To je bila jedna direktiva o bulingu i zlostavljanju koju je napravila Europska unija za pružanje podrške i pomoći pojedincima. No, jako je važno da povjerljivost e, bude zajamčena slučaj seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja. No, anonimnost je tema kojom se bavilo prvenstveno kada je bilo riječ o mitu, ali neki su javno prokazivali počinitelje, a da se nisu mogli drugačije zaštititi. No, kad govorimo o socijalnoj pravdi, ljudi koje se optužuje za nešto, njima se mora pružiti mogućnosti da se brane. Isto tako, sve tuž, e, pritužbe bi trebalo nepristrano istražiti bez neopravdanog kašnjenja, odnosno odgode i to trebaju napraviti ljudi koji su kompetentni. Često ljudi kažu da ne žele prijaviti slučaj seksualnog uznemiravanja jer ne misle da se to e, da je to bilo dovoljno ozbiljno ili način na koji će postupati društvo prema tome je takav da bi se moglo ostati bez radnog mjesta. Ljudi žele da se to disciplinski obradi, ali ne nužno da ljudi ostanu bez radnog mjesta. Kada govorimo o mobingu i uznemiravanju na javnim prostorima, Dakle, nemamo baš previše napredaka u, popitanju direktiva u tom smislu. Kad govorimo o kampanjama protiv eh, nasilja nad ženama, da, one su bile održane, bile su održane te kampanje za borbu protiv nasilja, ali nije uvijek bio jasno naznačen cilj. Kada govorimo o zakonima protiv nasilja na javnom mjestu, e, su doneseni znači u Belgiju, Portugalu i tako dalje, ali učinkovitost provođenja nije sigurna. Ono što je bitno, a to je da se kažnjavaju e, takva e, znači kaznena djela seksualnog uznemiravanja u javnosti. E, njih je moguće kazneno progoniti u Francuskoj, ima već nekoliko prijedloga u tom smislu već danas i to možemo gledati kao uspjeh u tim novim mjerama trebale bi postojati i nužne mjere kako bi policija mogla zaista pratiti sve te pritužbe i kazneno goniti u skladu s pritužbama. Znači ono što je dogodilo se u Francuskoj putem tih online pritužbi Naravno, na taj način bilo bi lakše nekoga tužiti i doći do policije, ali policija mora imati potrebne izvore. Također je bitno imati e, veće senzibiliziranje javnosti uz veću prisutnost e, policije i po pitanju toga smo vidjeli pozitivne rezultate u Španjolskoj. Kada se govori u javnosti o tome, e, trebamo imati i policiju koja će nas pratiti. Također treba postojati kulturna tolerancija, a to možemo reći da je najveća prepreka, zato što je to i dalje tabu tema, odnosno tema e, koju treba također razraditi i u školama. A u političkom životu se također treba time baviti. Jer nedavne dokazi o tome da je došlo bilo do seksualnog uznemiravanja i e, sa zastupnicima Europskog parlamenta e, su e, tu također sada prisutni, a također i u nacionalnim parlamentima se počelo govoriti o tome i upravo sada nekoliko nacionalnih parlamenta uvodi pravila o tome ali mora imati prava, pravila, jer ne možete dopustiti samo da političke stranke kontroliraju ponašanje svojih članova, zato što postoje različite vrste lojalnosti. I e, zato je e, vrlo važno također intervenirati u ranim fazama e, seksualnog uznemiravanja. Drugim riječima, u potpunosti je krivo da se on počinitelj e, i žrtva sastanu i pokušavajući i pokušaju iznaći rješenje kada je došlo do e, kršenja u pravilima ponašanja. Ne, umjesto toga trebaju se namestnuti sankcije. Preostalo mi još dva slajda, nekoliko komentara o raspravi vezanom za kampanju MeToo jer e, tu vidimo da je situacija posvuda, a ne samo u nekim područjima. U početku se već e, počelo govoriti samo o e, umjetnosti, filmu, mode i tako dalje. Ali vidjeli smo da tako što postoji svugdje, u školama, na ulicama, na poslu i tako dalje. I iako postoji negdje neki dogovor e, treba li se jednostavno u javnosti govoriti o osobama koje su to počinili ili pak, dakle, ne, ne postoji slaganje treba li imenovati počinitelje ili jednostavno treba govoriti o fenomenu i o šteti koja se naosti ženama. U Švedskoj i Danskoj vrlo su kad se to uspoređuje, Švedska je puno stroža prema takvom ponašanju, dok e, Danska izgleda e, puno tolerantnije. Također, isto se može reći za Francusku i Njemačku. Dakle, da takva razlika postoji. Sada neki zaključci. U Europskoj uniji postoje razlike između toga što je prihvatljivo, a što je dostojanstveno ponašanje. Možemo se pitati što je e, uznemiravanje, kako seksualno, tako i drugačije uznemiravanje. Dakle, da se vidi što je prihvatljivo ponašanje, a što nije. Postoje, dakle, veza iz, koju moramo ustvrditi i priznati između ponašanja, odnosno uznemiravanja koji su manje e, teški i težih trebamo dovoditi u pitanje takva ponašanja i zato je potrebna promjena u kulturi ponašanja. Treba djelovati na više razina, treba integrirati odgovore i e, moramo gledati na prevenciju i intervenirati ako do nečega dođe i ako je netko žrtva takvog ponašanja. Međutim, kao što kampanja mi tu sasvim jasno pokazuje, zaista postoji mogućnost da se djeluje kolektivno. Zapravo treba reći ne da samo postoji mogućnost, nego da tako što treba posticati, ali i time upravljati. Jer e, takvo razotkrivanje je zapravo najveći neprijatelj da do E, seksualnog zlostavljanja dolazi na radnom mjestu. Zato tražimo i da žene vrše pritisak na svim razinama kako bi se prakse promijenile. Hvala vam lijepa profesore na ovom izlaganju. E, za nas je to zaista korisno. Sada bih htjela dati e, riječ izvjestiteljici gospođi Pičerno. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Evo, htjela bih zahvaliti profesoru na ovom e, preciznom izlaganju koji je ponudio puno detalja o kojima možemo razmisliti i koji će nam biti korisni u ovom poslu koji je pred nama u proteklih nekoliko, u e, idućih nekoliko dana. Hvala i nadam se da ćemo imati mogućnost nastaviti ovaj e, zajednički posao. Zaista vam zahvalim e, na tome što ste ovdje danas iznijeli, zahvaljujem na doprinosu drugih kolegica i nadamo se da ćemo moći odraditi dobar posao u interesu žena kako bismo se borili protiv takvih oblika nasilja. Hvala. Zaborska. A, ďakujem veľmi. Gospođo Zaborska, izvolite. E, hvala lijepa. Evo ja ću sada e, par riječi reći. Profesor je u početku e, spomenuo da studiju predstavlja, izlaže mladi, muš, stariji muškaraca da bi vjerojatno trebala izložiti mlađa žena. S druge strane, ja mislim da je dobro da e, muškarac e, izloži ovu studiju, jer većina žrtava su žene i zato je vrlo važno da e, muškarci traže da se prestane s takvim negativnim ponašanjem. I zato mi je jako drago da nam je profesor održao izlaganje i prezentirao studiju koje je visoke kvalitete. Ono što najprije moramo napraviti jest promijeniti način na koji se u društvu razmišlja, jer e, u društvu se ne može prihvatiti seksualno uznemiravanje ili mobbing. E, moramo imati nulti stupanj tolerantnosti prema ovakvoj vrsti ponašanja. Društvo, e, naime, ponekada se stane uz e, počinitelja, a ne svrsta se na stranu e, žrtve. Trebamo tražiti, ako uspijemo promijeniti način razmišljanja i e, o ljudskom dostojanstvu, neće nam biti potrebni niti zakoni. Evo, hvala svima, hvala i gospođi Zaborskoj na ovom pitanju. I a, you want to speak? A, uproste, nisam vidjela, htjeli ste se javiti za riječ. Daću ću sada riječ, dakle, gospođi Kunevoj. Samo vam um, želim podsjetiti da nam je prevođenje na raspolaganju do 13 sati, nakon toga nemamo više prevođenja na raspolaganju. Hvala lijepa. Hvala vam na izvrsnom radu, izvrsnoj studiji koju ste danas predstavili. Dugo smo čekali kako bismo mogli otvoreno razgovarati o mm, mobingu i o uznemiravanju. Zapravo bilo je potrebno da izviju skandali kako bismo se mi mogli baviti tom temom. I mi smo sada ovdje u ovom najdemokratskim organu Europske unije i sasvim je ispravno što govorimo o toj temi. I ovdje ne govorimo samo o seksualnom uznemiravanju, a ne smije nas samo seksualno uznemiravanje zanimati. E, mi jesmo odbor za ženska pitanja i naravno e, moramo se baviti pitanjem nasilja nad ženama jer su žene E, jedna slaba skupina i zbog toga su predmet e, takvog ponašanja i uznemiravanja. I mi u Europskom parlamentu možemo se kao žene takve osjetiti, ali e, sjetimo se općenito uznemiravanja i ovoga svega što stoji u studiji. Što treba izmijeniti? Trebaju se dakle nametnuti sankcije i trebaju postati, postojati pravila. Predsjedništvo parlamenta trebalo bi se time rukovoditi. Trebamo dakle odrediti rokove do kada treba usvojiti neke mjere. Dragi kolege, ne smijemo se ovdje samo baviti time da se dogovorimo da ćemo imati i još neku raspravu. Ne, naša je uloga da zaista pomno pratimo situaciju i da vidimo hoće li se mjere što ih parlament predlaže provesti. Već kasnimo. Da, e, moramo podržati rad različitih odbora i e, baš kao i sada ukazati na različita studije i mišljenja koje su načinjeni na tu temu kako bismo napravili kodeks ponašanja i odredili sankcije. Moramo u ovih godinu dana do kraja saziva ovog parlamenta donijeti mjere jer ako ne, onda će sljedeći saziv opet počinjati mnoge stvari iz početka. Umeđu vremenu će neke osobe biti žrtve uznemiravanja kojima će se kršiti njihovo dostojanstvo i svi ćemo mi za to biti odgovorni. Hvala lijepa, gospođa Kuneva. Sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, gdje vas jednostavno želim obavijestiti da je sljedeći sastanak odbora FEM, e sastanak koji će se održati 14. i 15. svibnja. E, hvala svima, zastupnicima, tajništvu i prevoditeljima.